Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, let us come to our final item of... Dame i gospodo, dragi kolege, evo prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, točka deseta. Želim srdečnu dobrodošlicu Vadimu Prstajku, ministru vanjskih poslova Ukrajine. Gospodine Pristajko, velika je čast što ste došli ovdje i hvala vam što ste tako brzo eh, odgovorili i pristali na pozdrav eh, našem odboru i mogu vam samo reći da vam želim dobrodošlicu i ponovni povratak e, u Brisel, s obzirom da vam je jako dobro poznato. Bili ste šef e, e, delegacije Ukrajine u Briselu. Dakle, kolege, kao što sam rekao, gospodin Pristajko je skoro stigao na vrijeme i pojurio iz Luksemburga da dođe u Brisel, tako da je upravo došao sa današnjeg sastanka Vijeća ministra vanjskih poslova. Evo i mi sami smo znatiželjni čuti o čemu ste razgovarali, što je bilo na dnevnom redu. Možda nam možete i o tome ponešto reći. Evo prepoznajete nekoliko poznatih lica, eurozastupnika iz svih klubova zastupnika i slažemo se da želimo i trebamo što pristupiti u dijalog sa novom vladom Ukrajine, našim bliskim susjedom i partnerom e, i mislim da će to biti e, apsolutni prioritet rada ovog e, odbora Europskog parlamenta. Ne trebam ponavljati koliko je jaka, intenzivna bila naša suradnja s ukrajinskim kolegama, zadnjih kolega i sigurno je da namjeravamo nastaviti na isti način narednih mjeseci i godina. Dakle, bez daljnjeg želim vam dati riječ i čuti od vas e, koju riječ više o vašoj e, europskoj agendi, agendi vaše vlade, o sigurnosnoj situaciji, o brojnim drugim pitanjima. I u biti predlažem da vam dam riječ na 15 minuta, a onda će kolege imati priliku postaviti vam pitanja ukoliko slažete s njima, onda ćemo imati e, plodnu razmjenu gledišta. Dakle, ministre, trebate znati da ovdje imamo uživo prijenos preko interneta, tako da uopće ne trebate brinuti se da li vas netko prisluškuje jer se ovo svakako sluša. Izvolite, imate riječ. Dragi predsjedniče, najljepša hvala uvaženi eurozastupnici i gosti. Najljepša hvala što ste me pozvali danas. Velika mi čast eh, biti ovdje i cijenimo eh, ulogu odbora AFET eh, i njegovu podršku na različite načine od E, i podršku našim europskim aspiracijama i reformama koje su sve demokratičnije i transparentnije. Dakle, evo, onome što smo raspravljali s ministrima, mogu vam nešto i reći, dakle, e, mogu se i vama obratiti na isti način kao i ministrima. Dakle, evo, mi smo razgovarali o tri glavne stvari. Prvo, sigurnosna situacija u Ukrajini, procesu Minsku, e, revizija, zatim reforme u Ukrajini. Raspravljat ćemo o situaciji i odnosima s Rusijom, a treće naše aspiracije. Dakle, evo, to je otprilike isto što, ste što vi očekujete čuti od nas. Dakle, evo, uz Dopustite najprije da vam još jednom zahvalim na podršci i na tome što smo učili e, razmjenu gledišta. Dakle, gospodin Sencov, koji je koji će doći uskoro preuzeti Saharovu, nagradu Saharov. E, mi vjerujemo da je do te razmjene došlo na pravo, vremeno, ne na pravi način, ali vremeno, i nadamo se da će to e, ishoditi rezultatom e, razmjene svih za sve i zaključiti ovaj postupak. No vratimo se malo natrag, e, kako bih rekao što se događa sada u Ukrajini. Sjećate se, evo, imate malo strpljenja, želim ponoviti da smo i dalje u ratu s Rusijom i svaka dva dana imamo gubitke ljudi, dakle tisuće ljudi su poginule, većinom civili, ali i vojnici, vojnikinje. Vi ste toga sigurno svjesni, osobito oni koji su osobno otišli u Ukrajinu i vidjeli kakva je situacija na terenu vlastnim očima. Ono što moram reći je da mi u Ukrajini, predsjednik Zelinski, pokušavamo E, ići onoliko daleko koliko je to moguće. Prvi koraci su više manje humanitarne prirode i želimo otvoriti novu, okrenuti novu stranicu. Dakle, ono što je do sad napravljeno je bio preduvjet da za neku normalizaciju. Dakle, Rusi, Rusi želi dvije stvari prije nego kako bi se mogla okupiti četvorka u normandijskom formatu. Dakle, zadnji put to je bilo 2016. i sada već više od tri godine nije došlo do tog sastanka. Dakle, dva preduvjeta. Štenmajers formula, kao što sam već rekao, svaki e, frizer i taksist u Ukrajini zna što je Štenmajer format Evo, dakle, ono što je dogovoreno u Berlinu kada sam bio savjetnik predsjednika Štanmajer, formula jeste jako kratka i jasna kao što smo se nadali izvorno. nadali smo se da će to biti proći jako jednostavno. Dakle, imamo specijalno zakonodavstvo za tu regiju koja je u E, dakle, tu se radi o privremenom privremenoj situaciji nakon e, za vrijeme izbora i taj zakon će postati stalni kada OECD promatrači kažu da su izbori prošli e, na prihvatljiv način. Dakle, to je sve, ništa više. Drugi predvjet koji su Rusi nametnuli jeste povlačenje u tri tesna područja. Najprije Denis Luganska, gdje će doći ne samo do povlačenja snaga, već, već, je, već se počelo graditi most i e, čim, e, bit će gotovo čim se e, beton osuši. Dakle, to je napravljeno. Još su dva područja gdje su snage spremne povući se. Samo trebamo sačkati da dođe do osam dana bez sukoba. Dakle, 2016. dogovoreno da, će, e, da je potrebno sedmodnevno e, razdoblje e, bez sukoba i OSC složio s tim dakle, da osmog dana se vojne snage mogu povući. Do toga još nije došlo do sad, ali se nadamo da do toga može doći dva tjedna prije studenog svakom slučaju normandinska četvorka, e, evo, nadamo se da će do tada biti, e, do tada to biti napravljeno. To je ono što očekujemo. Rusi ponekad e, spominju treće očekivanje, da smo se dogovorili oko nekih dokumenata, sad ljudi se počinju pitati da li se radi o Minsku 3 ili čemu drugom, no evo, mi smo se dogovorili oko ove dvije stvari i nadamo se da će to biti riješeno jako brzo. Takva je situacija dakle na terenu. Razmjena tijekom koje smo uspjeli povratiti 35 ljudi bila je doista teška. Čekanje je bilo teško. Rusi su se morali složiti sa odlukom suda. Dakle, trebalo su osloboditi 24 mornara koja su zatočili Dakle, trebalo su osloboditi e, mi smo trebali osloboditi 24 e, osobe iz naših savjeta. Dakle, mi smo oslobodili ruske prativce i teroriste koji su, e, koji kupljali nagrade za svaku glavu, za svakog ubijenog ukrajinskog vojnika. Dakle, to su ti ljudi koji su u, u okviru dogovora svakako trebali biti vraćeni. U sljedećem, sljedećoj razmjeni mislimo razmijeniti oko stotinu ljudi, što će biti još zahtjevnije, ali to će omogućiti da se okrene stranca talaca i da se nastavi dalje. Zelenski nastoji doći do e, ljudi s druge strane e, linije razgraničenja, Nadamo se da ćemo im e, moći dati e, određene e, obilježje samopredeljenja uz decentralizaciju koja svakako ide, koja je u tijeku u Ukrajini. Ali jedno je jasno, Ukrajina će ostati krovna država, dakle ne govorimo o federalizaciji Ukrajine i zatim nećemo mijenjati izmijeniti e, ustav, e, dakle mogu, mogu se izmijeniti neke stvari u ustavu, a decentralizacija će biti jedna od ključnih stvari kao što stoji u Minskom sporazumu. Treće, bit će održani izbori no oni moraju biti napravljeni temeljem zakona Ukrajine i standarda OECD-a i to, je, i to stoji u sporazumu iz Minska i to tamo gdje e, sigurnosna situacija to omogućuje. Dakle, kao prvo ne može biti e, e, nikakvog ruskog naoružanja u rukama plaćenika na našem teritoriju, i e, Ukrajina će povratiti kontrolu nad svojim granicama. U, ako se ispoštuju ovi preduvjeti, onda drugačije e, Dakle, ako to bude ispoštovano, onda će OECD i mi moći smatrati da je to, e, da su to pravedni izbori i da će biti zadovoljeni kriteriji održavanja pravednih e, izbora i onda će e, glasanje odraziti ono što misli i želi stanovništvo. Toliko o sigurnosnoj situaciji što se tiče naših reformi, dakle, spominje se turbo režim i i brzo zvano štancanje zakona, ali istovremeno s druge strane možemo reći da je Ukrajina izgubila puno vremena, dakle većina zakona koji usvojeno je u parlamentu jako brzo, ali to su zakoni koji su već bili po ladicama ministarstava 5 do 10 godina prije toga. Tako da se nadamo da će naši zastupnici uspjeti usvojiti 73 nacrta zakonodavnih mjera u samo mjesec dana. Dakle, to je puno ponekad nismo u potpunosti u stanju zadovoljiti cjelokupni postupak, no evo preferiramo da postupamo na taj način i možemo kasnije popraviti stvari, a ne da gubimo mjesece i mjesece. Ovo će biti teško ostvariti, no nadamo se ukoliko se koncentriramo na određena područja kao što su zakoni za borbu protiv korupcije, strukture za protiv korupcije, reforma pravosuđa, reforma e, državnog tužiteljstva. Nadamo se da ćemo moći ostvarati brze rezultate i da će Ukrajinci shvatiti da nova vlada i nova vlast stvarno želi e, raditi svoj posao. Dakle, e, prvi nacrt E, zakona ticao se imuniteta zastupnika. Dakle, to su ozbiljne i drastične e, mjere. Mi smo došli do prvog e, čitanja nekih zakona od ključnog značaja za gospodarstvo. Dakle, te zakone ćemo usvojiti, tako ispuniti svoje obveze iz sporazuma o pridruživanju. Tu je evo predsjednik upravo potpisao sporazum koji nam omogućuje da usvojimo bezvizni režim e, za poslovanje, za industriju. I time to se bavi industrijskom standardizacijom. Dakle, jako su brojni ti novi zakoni na primjer, u potpunosti smo promijenili sustav lokalnih e, guvernera u, na regionalnoj razini e, šefova, e, ured, sigurnosnih tijela, ureda glavnog tužitelja i tako dalje. Dakle, sve te velike promjene nadam se da će polučiti brze promjene i rezultate. I zadnje, ako mi dopustite, želim vas još jednom podsjetiti da se ništa nije promijenilo u tome kako Ukrajina doživlja svoju budućnost. Mi dalje vjerujemo da, da je naše mjesto, naša budućnost ovdje u europskim institucijama, u Europskoj uniji i nato i to nije samo upisano u našem ustavu, već je to upisano i u umu ljudi i ljudi se bore e, za zaštitu tih euroatlantskih e, vrijednosti, bore se, spremni su braniti ih svojim životima i dalje očekujemo dakle da ćete nam pružiti podršku na tom putu ljudima je potrebna ta podrška i vjeruju da su oni dijelom e, velikog evropskog doma i to ih e, ohrabruje u njihovoj borbi. Dakle, predsjedniče, evo ja ću stati sada, a onda možemo preći na pitanja ako nemate ništa protiv. Hvala. Prvo ću dati riječ voditelju naše delegacije e, za e, Ukrajinu, a to je Vitor Boševkovski. Hvala. Gospodine ministre, dobrodošli u Europski parlament. Evo, ja sam e, zadužen za vođenje našeg izaslanstva za suradnju između vašeg i našeg parlamenta i nadam se da će uskoro vrhovna rada biti izabrana i da ćemo moći početi sa planiranjem našeg rada u sljedećih nekoliko godina. moramo učiti jedni od drugih jer imamo tu iskusne zastupnike i u Vrhovnoj radi i u parlamentu, ali uglavnom 80% zastupnika u Vrhovnoj radi su novo izabrani, a to vrijedi i za Europski parlament, odnosno više od 60% novih zastupnika, tako da se moramo početi iznova upoznavati. Kao predsjednik ovog izaslanstva želim se usredotočiti na produbljivanje političkog dijaloga između naših institucija i tu mislim na pitanja vezana uz dobro upravljanje i vladavinu prava. Ako se to učinkovito provede, naravno da ćete imati koristi od gospodarske suradnje, ali ne smijemo niti zaboraviti ni na probleme u pogledu sigurnosti. Vi ste susjedna zemlja Poljske, dakle Europske unije, a s druge strane imate susjeda poput Rusije koja je agresor i imamo Ukrajinu koja je žrtva te agresije. Dakle, uvjeravam vas da ćemo imati u vidu probleme integriteta i sigurnosti Ukrajine i da će to biti jedan od prioriteta naše institucije. Hvala vam. Poštovani kolege, imamo 30 minuta vremena i desetorica kolega su se javili za riječ, ovo pročitat ću imena, tako da ne prepustim nikoga. Bazescu Kanjete Boksko, for the SND Pizzula, for Renew Ostrevičus, for the Greens Ms. von Kramon Taubadel, for the ECR Ms. Fortiga, for the GUI Mr. Wallace and for the non-inscreen Mr. Papadakis. Mr. Kubilius. Mr. Kubilius ok U redu. Sva pitanja odjednom. Evo, molim vas, dvije minute najviše. Gospodin Galer ima prvi riječ. Hvala, evo, samo ukratko. Slažem se sa slijedom onoga što se mora dogoditi. Dakle, ako se to osvari, mislim da je to jedini logički slijed i da ono što ste e, rekli se treba dogoditi prije izbora. Evo nekoliko konkretnih pitanja o koracima reforme. Dakle, kako će se nastaviti decentralizacija i koji su vaši planovi sa dobršenjem iste. Zatim, rad antikorupcijskog suda i predmeti koje je pripremio NABU, dakle to se nije moglo učiniti u prethodnom sustavu, ali to će sada biti razmotreno. Dakle, koji je e, plan rada NAVUA u tom smislu. Zatim, neki su iznijeli određene dvojbe. Ja sam e, se sastao sa gospodinom Koromeckim kada sam bio u Kijevu i postoje otvorena pitanja u vezi sa njegovim e, odnosom e, sa predsjedničkom administracijom i također gospodin Horoškovski koji je nekad bio šef tajne službe se opet ponovno pojavio iznenada. Dakle, imali potrebe sastajati se sa tim ljudima i dovoditi ih u vezu sa novom vladom. I na kraju zdravstvena reforma, dakle u e, postupku je sada provođenje druge faze i hoćete li sada ovesti izmjene i e, hoćete li prvo uvesti izmjene i onda ih ocijeniti. Čini mi se da neki smatraju da zapravo financijski tokovi idu obrnutim smjerom, a to ne koristi pacijentima u ovoj fazi, čini se. Hvala Tonino Picula. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, dobrodošli u Europski parlament gdje Ukrajina uvijek uživa veliku potporu. Želim postaviti tri pitanja. Europski parlament i ovaj odbor za prate napredak reformi u Ukrajini, naročito reforme pravosuđa i također rad novih antikorupcijskih institucija. Naravno, cilj mora biti jačanje neovisnosti i neovisnosti pravosuđa. Dakle, potičemo Ukrajinu da iskoristi sve mogućnosti savjetovanja i također mogućnosti za pripreme i provedbu ovako važnih reformi, primjerice služeći se E, stručnjacima Venecijanske komisije Vijeća Europe i doista bi me zanimalo čuti od vas e, koje sljedeće korake predviđate u tom smislu u reformi pravosuđa. Zatim e, pozdravljamo napredak u rješavanju sukoba u istočnoj Ukrajini i također novi oblik sastanaka s time u vezi. Dakle, pozdravljamo također nova nastojanja u vezi očuvanja integriteta. E, ministri e, infrastrukture su e, krajem rujna objavili procjenu financijskih potreba za obnovu infrastrukture u Donbasu, dakle koji su konkretni planovi za to područje. na kraju, vi ste se nedavno sastali sa glavnom tajnicom Vijeća Europe kako bi se raspravili o krizi povjerenja u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe nakon povratka izaslanstva Rusije. Dakle, kako vidite dalji nastavak događaja u tom smislu? Hvala gospodine Picula. U ime kluba Renew, gospodin Austravičius. Hvala Davide. Gospodine ministre, dobrodošli na sastanak odbora. Upravo sam se vratio iz Londona gdje smo imali izvrstan sastanak e, dijela NATO-a i Raspravili smo i o stanju u Ukrajini na različitim odborima i zaključci su vrlo čvrsti i daju nam razloga za optimizam kako bismo uspjeli stvoriti novu potporu i povjerenje u Ukrajini u daljnjem razdoblju. Evo nekoliko pitanja. Cijenimo ambiciozne reforme predsjednika Zelinskog i također potporu u vrhovnoj radi, ali kada je riječ o javnom mjenju, naročito kada je u pitanju mogućnost mirovnih pregovora s onima koji se bore protiv Ukrajine, dakle koliko e, računate u svojoj politici na potporu javnog mjenja? Zatim drugo pitanje, i to ću proširiti pitanje gospodina Picule, odnosno što Europa može više učiniti, naročito u humanitarnoj pomoći, u Donbasu, u cilju stavljanja naglaska na e, europsku potporu i na njen ključni angažman kako bi ljudi imali pozitivnije viđenje budućnosti, dakle da ne ih ne prepustimo ruskoj propagandi i e, svim ostalima utjecajima Moskve. I na kraju Htio bih čuti vijesti o sadržaju razgovora između Zelenskog i Lukašenskog, jer se govori o tome da Bjelarus je pod pritiskom, da su to gotovo e, sada na izmaku neovisnosti. Dakle, kako gledate na situaciju tamo? Hvala, gospodine Surevičius. Gospodin, e, gospođa Finkram, od u ime zelenih. Hvala, budući da sam i potpredsjednica izaslanstva za Ukrajinu. Želim e, naglasiti ono što je upravo rekao voditelj izaslanstva, da zanima nas započeti i nastaviti intenzivan dijalog sa parlamentarcima i postoji za to spremnost sa ukrajinske, a i sa naše strane. No, vi ste spomenuli situaciju na istoku zemlje, naravno i sigurnosna pitanja, tako da bih se ja nadovezala na to. Naravno, u razmjeni zatvorenika vi ste to spomenuli, dali ste, ali ste i dobili nešto, ali tu postoji veliki nesrazmjer. Kada se budu ostvarili daljnji koraci sukladno Štajmarevoj formuli ili sporazum iz Minska, možete li zamisliti da bi Moskva prihvatila ono što ste vi tražili ili možete li predvidjeti sljedeće korake? Ja doista ne vidim kako ćete upravljati tim izborima, tko će ih nadzirati. Naravno, OECD je jedno, ali tko će nadzirati izbore sa ukrajinske strane? Je li predviđena također i promatračka misija Europske unije ili bilo kakav međunarodni nadzor i hoće li oni to uspjeti? Ne znam hoće li DNR, LNR prihvatiti međunarodne standarde za transparentne i uključive izbore. Nadalje, sljedeći koraci u okviru ovog sporazuma. Tu nam nije jasan daljnji pravac, je li Lukašenko premijer u sjeni ili tko to predvodi provođenje ove formule ovoga sporazuma. Dakle, možete li to malo razjasniti i tko će voditi te pregovore? Ja ne bih htjela da se ovaj proces decentralizacije u Ukrajini pomješa sa formulom iz, ili sporazumom iz Minska. To su dvije različite stvari. Ana Fotiga u ime cera. Hvala ministre, dobrodošli na sastanak odbora AFET i uvjeram vas u našu daljnu potporu Ukrajini i njezinom teritorijalnom integritetu i otporu ruskoj agresiji. Imam dva pitanja. Prvo, kako ocjenjujete e, slobodu plovidbe na Azovskom moru i prolaz kerčki tjesnac i također kako gledate na stajalište Turske u vezi sa teritorijalnim integritetom Ukrajine. Hvala. U redu, hvala Ana. U ime zelenih gospodin Wallace. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na vašem izlaganju. Zelinski je osvario 72% na izborima, sjajno, i e, to je osvario zahvaljujući mirovnoj platformi i to je jasan znak da stanovništvo Ukrajine doista želi mir. Vidjeli smo u proteklih nekoliko mjeseci da e, je došlo do porasta nacizma i također da neki život prodaje e, oružja u vezi sa prodajom oružja znam da postoje brojni izazovi i pitam se zašto bi neka zemlja trošila znatna sredstva na oružje kada se suočava sa toliko drugih izazova jer to ne stavlja hranu na stolove ljudi. Dakle, zanima me što mislite o tome. Zatim, eh, zakoni o borbi protiv korupcije. Spomenulo se pitanje privatizacije. A znamo kada je Rusija pokrenula privatizaciju pod Jeljcinom, to je dovelo do porasta korupcije. Jedini koji su imali koristi od toga bili su oligarsi. Čemo da Zelinski namjerava privatizirati velike dijelove zemlje koje Ukrajina sada kontrolira i zemlje I na kraju, Zelinski se sastao nedavno sa e, skupinom C14 i SAD nju obilježava kao terorističku organizaciju. Smatrate li da takvi sastanci potvomažu mirovni proces? I premijer Hunčarak je E, jučer prisusovao sastanku veterana e, koji je bio u organizaciji grupe C14 to je u suprotnosti sa mirovnim procesom e, i to me zabrinjava. Dakle, zanima me zapravo koji je vaš odnos sa tim ljudima. Hvala gospodine Wallace. U ime neovisnih zastupnika gospodin Papadakis, dvije minute. Govorit ću grčki. 16. srpnja Ustavni sud Ukrajine na odlučio je da se stavi van zakona komunistička stranka. Također, tiskovina te stranke je stavljena van zakona. Sve to naznačuje da iako se govori o slobodi i o drugačijim politikama, vaša vlada kao i prethodna vlada ne čine dovoljno. Ono što je prethodni govornik rekao istina je. Dakle, oni sudjeluju u javnim događanjima koje organiziraju i neonacističke skupine. Dakle, što nam možete reći o takvim strašnim odlukama, odlukama koje su neprihvatljive kada se stavlja van zakona jedna stranka poput komunističke stranke, kao što se dogodilo. I evo, za kraj blok Pučana, gospođa Kalnete. Hvala gospodine ministre. Dobrodošli. Dakle, Steinmeierova formula. Drago mi je što ste precizno zacrtali krajnje granice koje je Ukrajini važno ostvariti, a isto tako dobro poznajem politiku Rusije i sredstvima kojima se ona služi na međunarodnom planu, između ostalih e, i propagandom. Dakle, nemojte postati e, krivom stranom u očima međunarodne zajednice jer će Rusija nakon određenog vremena ukazati na e, nedostatak političke volje u Ukrajini i na nedovoljan uspjeh u provedbi Steinmeierove formule. Zatim, nešto iz prošlosti. Kada su Baltičke države stekle neovisnost, ne da je 70% e, bilo novo izabranih zastupnika nego 95%. I znamo kako to izgleda danas. To je ponekad e, i e, privilegija i prednost učiti iz dobrih, a ne iz loših izvora. Zatim, dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na tu vezu koja postoji između privatnih banaka i MMF-a. I tu se, to se odnosi na izdavanje zajmova u Ukrajini. Tu govorim o e, denacionalizaciji privatnih banaka. Mene zanima kako će se prvo provesti zakon o zemljišnoj reformi i kako će se on donijeti, zato jer Ukrajina ima jedno od najfertilnijih tala u Europskoj uniji. I već vidim da e, različiti investitori razmišljaju o kupnji tog zemljišta i to su prošle i Bukarska i Rumunjska. Jer oni koji su došli izvana, dakle strani ulagači imaju više novca, tako da trebate zaštititi vlastitu zemlju. Neću ponavljati ono što su drugi rekli jer su oni doista pružili potpuno i pregled situacije, tako da bih sada rado čula vaše komentare o tome. Hvala gospodin Bazesku. Hvala. Ovo je pravo mjesto za raspravu o situaciji u Ukrajini. Imam dva pitanja. Prvo, bit ću iskren i reći ću da me iznenađuje lakoća kojom je Štajmarovo rješenje usvojeno u Ukrajini. S praktičnog gledišta, ako mi dopuštate, ovdje govorimo o, o pretvaranju Ukrajine u srovlje, Jer eh, ne možemo eh, više reći da je Ukrajina jedna cjelovita država. Ogromna količina vlasti je prebačena u Donbass i u Lugansk. I naravno to podržavaju Rusija, ali oni su osvojili važan dio Ukrajine ako se to u potpunosti ostvari. Druga napomena. Riječ je o članku četvrtom e, sporazuma o pridruživanju koji sam ja sam potpisao. I tu je riječ o manjinama. Naravno, ne mogu osuditi ukrajinsku vladu ili ukrajinski parlament, ali osobno smatram da je ovo doista ozbiljna greška, odnosno da je bilo pogrešno odlučiti da se manjinama ne dopusti obrazovanje na vlastitom jeziku, primjerice na mađarskom ili na rumunjskom. Sada moraju se obrazovati samo na ukrajinskom. Mene zanima vaše viđenje tog pitanja što može dovesti do napetosti i na zapadu Ukrajine. Hvala gospodine Bazesku i predposljednji govornik je gospođa Boškor. Hvala na riječi. E, hvala ministre na odazivu na naš poziv. Moja pitanja odnose se na neka od pitanja koja su već postavili kolege. Prvo, koji su vaši budući planovi u vezi sa nacionalnim manjinama? Naime, predsjednik Zelinski je najavio da će podnijeti prijedlog posebnog zakona o nacionalnim manjinama. Znači, koji će biti sadržaj tog zakona? Možete li nam nešto reći o tome? I drugo pitanje odnosi se na reformu javne uprave. Kruže glasine da će e, preko Karpalska e, oblast biti spojena sa susjednom oblasti. Imate li kakve konkretne planove u tom smislu? I treće pitanje. Što će te poduzeti u vezi sa odobravanjem diplomatskih odnosa sa susjednim zemljama? Evo, to bi bilo osobno smatram vrlo važno. Hvala i na kraju predsjednik e, izaslanstva za e, Euronest, gospodin Kobilius. Hvala. Imam dva veća pitanja. Jedno se naravno odnosi na mirovni proces i možemo jedino pohvaliti poslu Ukrajine na spremnosti u poticanju mira naravno uključuje u Kremlju, ne u Kijevu. Naravno, možemo eh, ne možemo pozvati na provedbu nekih nerealističnih formula. Dakle, koji su preduvjeti za održavanje lokalnih izbora u Donbasu? Dakle, nadzor Ukrajine nad eh, granicama ili razoručanje pravojnih skupina ili Dakle, moje pitanje, eh, očekujete li da ćete moći ostvariti te uvjete do kraja iduće godine? Dakle, ne ove godine, nego iduće godine, jer e, koliko znam, e, iduće godine će se održati lokalni izbori. I ako se ne ostvare ti uvjeti, dakle, vi ste počeli otvoreno govoriti o o planu B, dakle, da se mm, zamrzne taj sukob ili da se ostvari ciparski model. Dakle, možete li to kratko komentirati? Evo, vratimo se mirovnom procesu. Svi se moramo složiti u tome da e, mir nije samo pitanje za Ukrajinu. Osobno smatram da je to jedan od najvećih geopolitičkih izazova na europskom kontinentu, čak i veći izazov od Brexita. Nedavno na mini plenarnoj u Briselu sam predložio da Eh, ako ovdje u Europskom parlamentu imamo posebno povjerenstvo za Brexit, zašto ne bismo imali posebno povjerenstvo za mirovni proces u Ukrajini? Na taj način bi Europska unija bila prisutnija u tom važnom procesu. Evo, s time ću završiti, a sljedeća pitanja ću postaviti drugom prilikom ili negdje drugdje. Hvala svima, imali smo različita pitanja i kao što vidite imate mnogo prijatelja, mnogo kolega i jako zainteresirano i već dugi niz godina prate stanje u vašoj zemlji. A sada u 15 minuta trebate odgovoriti na sva postavljena pitanja. O, zato mi treba pola sata, ako ne i više. U svakom slučaju hvala. Pod dojmom sam različitih stajališta i e, zaista je zanimljivo kako nađete zajednički jezik. Ja ću pokušati odgovoriti na većinu pitanja, ali trebam naglasak staviti na naciste, komuniste, trošenje novca na oružje i tako dalje. Nije istina da nemamo što jesti u Ukrajini. Zaista nije tako strašno. Dobili smo pomoć od EU-a i sa 0% eh, smo mm, postigli sada eh, stopu gospodarskog rasta od 4%, a to je zbog financijske i političke pomoći prijatelja iz EU-a i zbog toga što s naše strane gospodarstvo funkcionira. Mi si sada možemo dopustiti fazu planiranja, planiranja kako izići iz ove teške situacije u kojoj se nalazimo. Trošimo li previše na oružje? Ne bih se tu baš složio s vama. 2,3% trošimo na svoju obranu, a nacija smo koja se ne bori. 5,6% proračuna ide na obranu i na sigurnost. Trebali bismo u stvari trošiti 30% proračuna NATO kako bismo se suprotstavili agresorima. Ali čak i mala e, vojska može biti u stvari velika. Ako želimo biti učinkoviti u svojoj obrani, onda moramo imati drugačije e, vojne snage i mornarsku i mornaricu i zračne snage, ali nemamo tu baš puno, ostao nam je jedan brod, sve nam je ostalo otala Rusija. Ali kao NATO nacija situacija je takva kakva je. Dakle, iako nismo u NATO-u, već sada osjećamo koliko je to važna organizacija. Kada je riječ o neonacistima, gospodin Zelinski, eh, Zelenski je u stvari eh, židov, tako da je zaista teška optužba njega optužiti da se druži sa neonacistima. Mislim eh, da ljudi niti u svojoj glavi ne žele biti povezani s neonacistima. Dakle, pokušaj da se Ukrajinu ili Ukrajince za to optužuje ne znam, kada sam krenuo raditi, vrlo često su mi govorili sljedeće, ali vi imate puno radikala. Ja sam rekao da, pa radikal morate postati kada gubite ljude sa svih strana, kada vam kradu teritorij i e, kada vam odlazi dva miliona ljudi. Prema tome, e, budući da smo se morali suprotstaviti, i budući da je bilo toliko problema, e, morali smo se snaći čak i u energetskom smislu. Sada kupujemo ugljen ne više od Rusije, već od susjeda i od SAD-a. Tako da je to e, nešto što jest važno i prirodno je došlo to da smo se morali radikalizirati. Ali naravno da ćemo se vratiti k sebi kada ponovno zavlada mir na našem teritoriju i kada budemo obična zemlja koja će se usredotočiti na svoju poljoprivredu recimo, ali još nismo u toj fazi, moramo se učinkovito suprostaviti i moramo u tome uspjeti. Mi smo već e, sada nekako objedinili skupine koje se žele boriti e, protiv agresora, disciplinirali, disciplinirani smo i pod kontrolom. Možda se čitali napise u medijima, vidjet ćete da imamo velik broj e, prosjednika na ulicama Ukrajine i mi se pokušavamo sastati s njima poput ljudi koji su ratni veterani ili su gubili ljude u ratu koji kažu da je ovo gotovo kapitulacija. Ukrajina se mora nekako naći e, s Rusijom na sredini, neki kažu. A kako na sredini? Ja kao diplomat ne mogu reći da vjerujem sada u neko rješenje. Rusija se mogla promijeniti još prije pet godina. Mogli su promijeniti pristup još tada, jer znaju da Ukrajina neće odustati. Neki su govorili o pridnjestrovizaciji, tako ste to nazvali. Na ručku ministara neki dan imali smo slično pitanje od Rumunske. Pitali su nas e, mislimo li da je to realna opasnost, da imamo situaciju Pridnjestrovlja. Mm, to je jedna situacija koju Rusi iskorištavaju. Dakle, oni dođu na nekakav teritorij i pokušavaju nekako sve zauzeti ako se narod ne odupre i ne uspije pobjeći kao što smo mi to učinili i povezali se se uom. Naši slabi susjedi nisu uvijek uspjeli, ali mi sada plaćamo cijenu za otpor. Nadalje, što se tiče reforme i suzbijanja korupcije, decentralizacije. Mi učimo iz iskustva brojnih europskih i istočnoeuropskih zemalja. Recimo, učimo od Poljske, koja se trudila kojih devet godina u smjeru amalgamizacije, nazovimo to tako, a onda je odlučila prepustiti zajednicama da same se preuzmu. Mi smo tri godine, ako ne i četiri, posvetili tomu da dajemo ljudima više novca, više ovlasti, više moći. Neki su zadovoljni, ali u nekim oblastima još uvijek nije obavljen proces decentralizacije. Od premijera sam čuo da postoji plan za decentralizaciju. Želimo ljude zainteresirati za to a možda ćemo samo administrativno oblikovati novu Ukrajinu. Mi na istoku Ukrajine nudimo ovo potonje. Dakle, većina prava može se postići na taj način. Jednako tako postoje zahtjevi da se govore drugi jezici, ali mi već imamo mogućnost da se izvan službenih e, tijela koristi bilo koji jezik, da se bave svojim životom i kulturom na svojim jezicima, ali službeni jezik Ukrajine ostaje ukrajinski. Mi imamo ciljeve kao narod koji je patio od nedostatka pažnje, recimo to tako, tijekom komunizma zanemaren je bio ukrajinski jezik. Ja kad sam bio učenik učio sam ukrajinski samo dva sata tjedno kao i bilo koji drugi strani jezik. Znate što je to učinilo djeci koja su tako učila jezik. A onda smo krenuli sa, nazovimo to, ukrajinizacijom Ukrajine, a to je nekima teško shvatiti želim da određene zajednice, posebno Mađarska, shvate da ne mogu realno očekivati 100% pokrivenost mogućnosti govora mađarskog u svim tijelima Ukrajine. Ljudi trebaju biti spremni nakon obrazovanja u Ukrajini, moći se integrirati u društvo, postati pravnik, diplomat ili nešto drugo. Mi imamo i mađarske škole, a isto tako sada omogućavamo učenje ukrajinskog jezika i povijesti Ukrajine. Želimo na neki način sve uravnotežiti. Svaka nacija u Europi pokušava to uravnotežiti, imati svoj službeni jezik, a podržati i manjinske jezike. Mi upravo na toj ravnoteži radimo. Što se tiče Mađara, odlučili smo da zakon o jeziku um, odgodimo do 2023. Ali Mađari nekako zaboravljaju ostale obavijestiti o tome da se Ukrajina trudi. Neki nas pitaju hoćemo li poboljšati odnose s Mađarima. A ja sam se susreo prije dva tjedna u New Yorku predstavnicima Mađarske i dogovorili smo se da ćemo se sastati, da će e, premijer Orban doći u Ukrajinu, samo trebamo dogovoriti datum. A datum je teško naći zato što imamo puno posla, dolaze nam različiti dionici i mi na sve moguće načine želimo postići mir u Ukrajini. Što se tiče pitanja o privatbanci, ja bih to radije preskočio ali iskreno imam ja odgovor. Dakle, Privat banka je u stvari najveća e, Ukrajinska banka bila je najveća u vrijeme privatizacije i bila je, kako bi Ameri rekli, prevelika da propadne. Većina Ukrajinaca tamo je držala svoje novce, a onda je morala biti donesena jedna teška odluka koja možda i nije pravedna prema vlasniku. Dakle, privatiziralo se banku. Je li to baš u pravnom smislu sve bilo čisto, još uvijek treba vidjeti i to na razini naših sudova. Ali jasno je to da ćemo nacionalizirati e, tu banku. Predsjednik Zelenski je rekao da ako je bilo što napravljeno protuzakonito, onda se sve mora popraviti mora se kompenzirati, nadoknaditi, a bilo kakva revizija mora biti nezavisna. A ako treba, biti će to ponovno državna banka na usluzi Ukrajincima. Što se tiče sljedećeg pitanja, mi smo sada online, a ova tema Lukašenka je zanimljiva. Bjelorusija osjeća velik pritisak koji dolazi s istoka. Rusija nije nešto što ugrožava samo Ukrajinu. Svaki susjed Rusije mora se pripremiti i biti spreman. Putinov režim pokušava ostvariti sve veću kontrolu nad Bjelorusijom, nad njezinim vlastima i građanima i to će uskoro građani više osjetiti. A Lukašenko više nije posljednji diktator kao da je predao eh, kao da se okrenuo više prema Ukrajini i prema EU i ostatku svijeta za pomoć. Mi se veselimo budućim projektima i suradnji, posebno projektima putem kojih ćemo moći postići veću razinu ujedinjavanja s europskim kontinentom. Nemam e, vremena ili sam prebrz. Prevoditelji smiju ostati još pet minuta. A evo, baš sam skoro završio. Dakle, privatizacija zemljišta. Neću sada tvrditi da znam sve pojedinosti o zemljišnoj reformi. Znam da sam čuo od premijera cijeli niz informacija o privatizaciji, ali ono što je meni poznato je da imamo ograničen broj zemalja u svijetu koji nema privatizaciju zemljišta. Dakle, ako mi imamo toliko zemlje u svojim rukama, najviše ako se usporedimo s ostatkom Europe, trebamo razmisliti o tome kako putem izvora vode pokrenuti svoje gospodarstvo. Razmišlja se o ograničavanju prodaje zemljišta samo Ukrajincima, a opet trebamo potaknuti strana ulaganja i zanimanje za ukrajinsko zemljište. Treba vidjeti koliko smije jedan vlasnik imati u vlasništvu. Samo želim podsjetiti da je zakon o privatnom posjedu zemljišta stupio na snagu prije 11 godina a onda je krenuo moratori. Mi bismo željeli prekinuti moratori i dopustiti novom instrumentu slobodnog e, vlasništva zemljišta e, ulazak u naš financijski sustav. Što se tiče dolaska stranaca i kupovanja našeg zemljišta, to je dobro pitanje. Mi smo otvorili tržište naš ministar financija sada iznalazi financijske instrumente putem kojih će davati mikrokredite e, ili zajmove u niskim kamatama onima koji žele kupiti zemljišta i e, upotrijebiti ih na neki način. Ja nisam stručnjak za tu tematiku, ali samo vam pokušavam nekako ocrtati način na koji Ukrajina i njezine vlasti razmišljaju o reformi. I još nekoliko riječi o razmjeni zatvorenika. To je jako osjetljivo pitanje. Radi se u stvari o dragovoljnom istovremenom puštanju. To nije razmjena. Govorimo i o, o više od stotinu ljudi. Sve manje i manje imamo Rusa u ukrajinskim zatvorima. Razmjenjujemo tri skupine ljudi, ruske državljanje, ukrajinske državljanje koje se drži u Rusiji, koje se drži u Kremlju i ukrajinske državljane koje se drži u okupiranom teritoriju Ukrajine. Dakle, to je vrlo kompleksna situacija i možete zamisliti kako onda ovdje raditi na razmjeni. I evo ja bih sada zbog prevoditelja ipak stao. A što je s komentarom o komunističkoj stranci? Da, došlo je do zabrana ali nemamo baš puno Ukrinaca koji plaću za tom strankom. Oni su uzrokovali teško siromaštvo i naš narod to ne želi ponoviti. A teoretski vas shvaćam i slažem se, nikoga ne bi trebalo zabranjivati. Ali u prošlosti je to bila jedina stranka, jedina moguća ideologija. Velik broj komunista se sada premjestio u socijalističke stranke, a imamo ih nekoliko. A što se tiče otvaranja prema strankama koje bi u nazivu nosile naziv komunističke, za to će trebati još vremena. Narod se mora još malo ohladiti, tako da za sad to još nije pravi trenutak, ali u budućnosti možda bude moguće. Hvala lijepa us today. Thanks for coming from Luxembourg to Brussels. Thanks for sharing information. We... Hvala na tome što ste nam došli i sretno Ukrajini. In a moment, colleagues, item number 11, any other business? That's not the case, so I can only announce for next... Imamo li što pod razno? Nemamo. Sljedeći sastanak je 6. i 7. 11. ovdje u Briselu. Zatvaramo